Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, Dragi kolege, dame i gospodo, vrlo dobro znamo da plenarno sjednica upravo završava. Vjerojatno će završiti za minutu ili dvije, ali vas molim da ipak počnemo sada odmah jer su već 7 sati i 3 minute. Pozdravljamo kandidata za povjerenika gospodina Maroša Ševčevića na našem saslušanju. Nadamo se da nam je ovo posljednje saslušanje ove godine. Ovdje su dva odbora, odbor ENVI i odbor ITRE. Navikli smo se u posljednjih nekoliko tjedana da imamo zajedničke sastanke, pa e, bih predložio da se i izvan saslušanja sastajemo za zajedničkim sastancima odbora. Pozdravljam dakle kolege članove odbora ENVI i odbora ITRE. Pozdravljam ovdje i svu publiku, budući da se radi o otvorenom saslušanju za javno mnjenje, za nevladine organizacije, industriju Europske unije. Za početak odmah najavljujem da će se na web stranicama interneta moći pratiti ovo saslušanje, pa pozdravljam sve one koje nas večeras prate putem interneta. Gospodin Ševčević je već jednom prošao kroz saslušanje kao kandidat za povjerenika za promet i e, svemir. A e, tada je odbor ITRE bio pridruženi odbor. Kako nadležni, tako i pridruženi odbor odlučili su nakon tog saslušanja da je gospodin Ševčević sposoban da bude povjerenik. Prema tome pozitivno smo time odgovorili na prvo pitanje. Iz tog razloga naglašavam da se danas moramo usmjeriti na novi resor gospodina Ševčovića kao potpredsjednika za područje energetske unije. Dakle, to je najbitniji aspekt ovog saslušanja. Gospodin Ševčović bi trebao biti dakle odgovoran za interno tržište energetima, uštedu energenata, štednje energije, nove obnovljive vrste energije, zalaganje za međusobno posvezivanje mre, energetskih mrežama i razvoj mreža. Sve što sam dakle spomenuo bit će od velike važnosti u sljedećem sazivu. Članovi odbora ITRE željno očekuju da saznaju na koji način će se gospodin Ševčević nositi s brojnim izazovima. Drage kolege, svi ste unaprijed primili materijale, mandatno pismo za kandidata za mjesto potpredsjednika komisije zaduženog za energetsku uniju, zatim njegov životopis, njegovu izjavu o financijskim e, financijskim e, sredstvima, financijskim interesima i odgovore na upitnik. Odbor za pravna pitanja, odbor Juri, sastao se tek danas u 18 sati, drugim riječima prije sat vremena. Nismo još primili pismo, ne, Evo, pismo odbora Juri upravo nam je stiglo u posljednje dvije ili tri minute. I podijelit ćemo to e, pismo, sasvim sigurno ćete ga imati na radnim stolovima sutra ujutro prije sastanka koordinatora. Drugim riječima sada je formalno sve u redu. Pa ću zamoliti kolega Laviju da on sada kao supredsjedatelj kaže nekoliko riječi. Dobar dan gospodine Ševčević, pozdravljam vas. Vi ste u diplomatskoj karijeri ispunili mnoge uloge. Dok ste radili u Ministarstvu vanjskih poslova Slovačke 2004. godine bio je stalni predstavnik Slovačke pri Europskoj uniji. Nakon toga je kratko vrijeme bio zadužen e, kao europski povjerenik za obrazovanje, a 2010. godine postaje zadužen za institucionalne odnose i administraciju u komisiji Barozo 2. Izabran je na posljednjim europskim izborima u, u Europski parlament kao zastupnik koji u Slovačkoj je dobio najviše e, glasova. Isto tako e, mi je drago da mogu reći u ime odbora Envi da će biti zaslužan, zadužen za važne e, teme, a između ostalog će koordinirati i rad sa druga dva povjerenika zadužen za temu ekologije. Dakle, tema je vrlo važna. Zaduženi smo sada da imamo nisku emisiju ugljika, a rad gospodina Ševčevića trebao bi stvoriti otpornu energetsku uniju u kojoj će biti ključno osigurati efikasnim vodstvom jasno i ujedinjenu poziciju Europske unije za vrijeme pregovora o klimatskim promjenama. Sve to u svijetlu sastanka na vrhu što će se sljedeće godine održati u Parizu. Potpredsjednik Europske komisije bit će također zadužen za zeleni rast kako bi Europa predvodila u svijetu na tom planu i e, kako bi se ostvarilo ono što je predviđeno da se ostvari na obzoru do 2030. godine. On će također biti zadužen za emisijske kvote. Sasvim siguran sam da će kolege govoriti za vrijeme saslušanja upravo o razmjeni energetskih kvota. Sada odmah predajem ponovno riječ kolegi Buzenku. Hvala, dragi kolega. Evo da objasnim kakva će biti struktura našeg saslušanja. Bit će zapravo isto kao i prije šest dana, dakle u utorak prošli tjedan. Podsjećam sve nas da je kandidat za mjesto potpredsjednika komisije pozvan da održi uvodnu riječ u trajanju od 13 minuta a također bit će dodijeljeno i pet minuta na kraju saslušanja za zaključke. Nakon što kandidat za mjesto potpredsjednika Europske komisije, koji je i sada potpredsjednik Europske komisije, završi svoju uvodnu riječ 40 i e, pet pitanja će biti postavljeno. Klub zastupnika FDD neće postavljati pitanje. Radit će se u takozvani ping-pong blokovima gdje će za pitanje biti jedna minuta, dvije minute za odgovore. Najprije će pitanja postavljati koordinatori u ime klubova zastupnika, a nakon toga će se pitanja postavljati u skladu s pravilnom 162. statuta. Molim da se svi pridržavaju dodijeljenom ih vremena. Tolerancijanost će biti 10 sekundi za gospodina Šepčevića, 5, sekundi za svakog zastupnika. Kada se to vrijeme pređe, mikrofon će se ugasiti. A svatko će moći vidjeti da e, deset 10 sekundi prije isteka vremena to na ekranu. Prijevod je osiguran na 24 jezika. Molim da svi prisutni ne govore umjerenim ritmom kako bi se moglo precizno prevoditi. Svatko ga pozivam da govori materinjim jezikom. Izvolite,